gospođi Bols. Um, Hvala lijepo. Jednostavno želim se javiti za riječ kako bih rekla da mi tražimo odgodu zakonodavne rezolucije kako bismo mogli nastaviti pregovarati s s ojačanim mandatom koji ćemo dobiti na ovoj plenarnoj sjednici. Održali smo dvije rasprave o ovoj vrlo važnoj temi i izvjesno je da pokušati da i jedna strana sama pregovara i da se ne može e, imati nikakav manevarski prostor nije postupak suodlučivanja. I hvala kolegama što šaljemo veliku poruku vijeću na radu ovog dosjeda. Gospodin Sančez predsjedo, izvolite. Hvala, predsjedniče. U ime Elize Ferreire i e, nakon što sam razgovarao s glasnogovornicima pojedinih klubova zastupnika. Također, nakon što sam saslušao predsjednicu odbora Ekon, a u skladu s člankom 57. stavkom 2. tražim odgodu e, glasanja o ovoj nacrtu zakonodavne rezolucije. Želimo po mogućnosti dobiti dogovor u prvom čitanju s vijećem. Kako bismo u tome uspjeli, molimo da vijeće uzme u obzir rezultate ovog glasanja za koje se nadamo da će biti vrlo jasno. A tražimo također da nam vijeće uputi odgovor na dopis gospodina Šulca. Utvrđujem da je e, odbor zatražio odgodu e, ovog e, odlučivanja sukladno poslovniku. A sada dolazimo do glasovanja prvo o zapravo izmjeni u odnosu, znači to je blok glasovanje odnosu na jedan. Gospođa Force zapravo javila za riječ, ima usmenu izmjenu. E, Dragi kolege, imam dva usmena amandmana. Prvi je vrlo kratak i jedan i drugi zapravo je kako bismo se osigurali da ono o čemu smo se ranije dogovorili o jedinstvenoj tržišti i o načelima bankovne unije da se poštuju prilikom ovog dosijeja. Prvo je amandman je da dodamo riječi ne sudjelovanje nakon riječi da svatko sudjeluje. Zapravo ovo što time želim reći je da svaka zemlja može reći što misli kada se radi u filijali koje se nalazi na njezinom teritoriju i koju postupku sanacije. A nakon što o ovome glasamo, ponovno ću se ti riječ da objasnim drugi amandman. Da, vi ste čuli usmeni zahtjev za izmjenom i dopunom. Ako ima prigovora, morate to učiniti tako da se ustanete na svojim mjestima, tako da to bude vidljivo. Više od 40 osoba mora biti, ja rekao bih da ima više osoba. Gospođa Forđa mi je sljedeći zahtjev za izmjenom. Izvolite. Hvala. Pročitat ću ovaj amandman prilično brzo, jer pretpostavljam da će kolege također biti protiv. A amandman kaže da kada se radi o pasivi e, i kada vijeće prema članku 16. ove uredbe ne mogu ni pod kakvim uvjetima e, imati financijsku, e, povući za sebe financijsko e, dugove za one zemlje članice koje u tome ne sudjeluju. Zemlje članice koje u tome sudjeluju će učiniti sve kako zemlje članice koje u tome ne sudjeluju dobe taj novac natrag u odnosu na one e, sredstva koja su plaćena i kako je opisano u prvom podparagrafu. Drugim riječima, mi ne sta, nismo protiv bankovne unije i jednostavno želimo vrlo jasno dati do znanja gdje i tko tu treba platiti. Dobro, hvala. Evo, oba e, usmena e, zapravo zahtjevi za izmjenom su odbijeni. Evo, dolazim sada na originalni tekst odbora ko je za. koji je protiv? koji je suzdržan? Izvolite, imat ćemo elektroničku provjeru glasovanja za, za kratkovidne jer meni je bilo prilično jasno. Jesu li svi kolege glasovali? Evo, zaključujem glasovanje. 441 za, 141 protiv, 17 suzdržanih usvojeno. Sada dolazimo do e, tako izmijenjenog prijedloga komisije. koji je za? Pokažite rukom. Protiv? Suzdržani? Prihvaćeno. Dolazim sad za zahtjev prema članku 57 stavak 2 poslovnika za e, odgodu završnog glasovanja za, protiv, tko je suzdržan? To je prihvaćeno. Hvala. Prvo ću e, pozvati gospodina Enrika Iglesiasa, glavnog tajnika i američkog sastanka na vrhu, pozdraviti ovdje. On, će, on nas je posjetio za prigodom tog sastanka na vrhu. Dolazimo do glasovanja. E, prvo do e, oko e, zamrznutog mesa, e, peradi, koza, ovaca, evo, jesu li svi glasovali elektronički? Sada je zaključeno glasovanje. Prihvaćeno. Entschließung zum Schema allgemeiner Zollpräferenzen. Zatim prijedlog oko preferencija tko je za, gospodin Kasparin i nešto o poslovniku. Poštovani gospodine predsjedniče, htio sam pitati, za nije trebala kvalificirana većina za ovo glasovanje? Ne, to će biti slučaj kod sljedećeg glasovanja. Prijedlog rezolucije o sastavljanju priloga uredbi. koje je za, protiv, odbijeno. Sada dolazimo do potvrda o emisijama. E, tu je predsjedništvo frakcije, e, kluba zastupnika FTSCA o preporuci e, zapravo o preporuci odbora za okoliš iz 2010. o utvrđivanju C 2013 2014 oko certifikata o emisijama na preporuku odbora za e, okoliš se danas glasuje o tome. panie przewodniczący! na podstawie artykułu sto predsjedniče na osnovi članaka sto sedamdeset četiri točka i e, u ime kluba zastupnika Europe za slobodu i demokraciju molimo da se ovo glasanje odgodi za sljedeću plenarnu sjednicu. E, radi se o vrlo važnom pitanju za europsku industriju koja rezultira povećanjem cijena energenata u ovoj proizvodnji koja se smanjuje i e, povećava se nezaposlenost. I zbog toga e, molimo da se odgodi ovo glasanje. Moramo to razmotriti prije nego što li donesemo bilo kakve odluke. Hvala. E, ovo glasovanje je bio prema pravilima, zahtjev isto prema pravilima, prema pravilima možete govoriti za ili protiv ovoga. Ako se želi govoriti za, nitko, protiv zahtjeva, nitko. Onda glasujemo ko je za odgodu. Ko je za odgodu? Ko je protiv? odbije se. Stoga glasujemo. Gospodin kolega Sperone kolega Sproni, ja vam neću dati riječi. Neću vam dati riječ. Ja sam pitao, mogli ste se javiti, niko se nije javio protiv i ova, ovaj dom nije cirkus, već smo glasovali. Namentliche Abstimmung, die Abstimmung ist eröffnet. E, glasovanje poimence otvoreno je. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno glasovanje. Prihvaćeno. A sada dolazimo oko odluke, oko situacije u Ukrajini gdje imamo zajedničku rezoluciju, zajedničku odluku oko situacije u Ukrajini. Wir stimmen ab über paragraf 4 Glasujemo oko e, stavka četiri u tri e, dijela. Prvi dio ko je za, ko je protiv, ko je suzdržan, prihvaćeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, prihvaćeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, prihvaćeno. Treći dio, e, preispitivanje trećeg dijela je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zaključeno prihvaćeno. Prema stavku 7, zahtjev za izmjenom 1 u pojmenično glasovanje, gospodin Šulc se javlja za riječ. Gospodin Šulc. Hvala predsjedniče, drage kolege. U svjetlu jučerašnje rasprave i e, sa jasnim e, stavom prema Ukrajini predlažem da kažemo da ukrajinski narod treba odlučivati o vlastitoj budućnosti bez ikakve intervencije E, međunarodne zajednice i zato predlažem da se amandman prvi izmjeni e, tako da kaže da je na ukrajinskom narodu i sam na ukrajinskom narodu da odlučuju o strateškim položajima zemlje i koje se zajednicama trebaju e, priključiti. Otprilike citira privoditelj. Imali li prigovora? Ne, ne vidim. Znači ta je usmena izmjena kao dodatak e, izmjeni dopni 1. Ko, e, otvoren glasovanje po imenicu. Jesu li svi glasovali? Zatvoren glasovanje. Prihvaćeno. Izmjena 2, amandman 2, otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoren glasovanje. Odbijeno. E, stavak 14. Originalni tekst u dva dijela. Prvi dio za, protiv. Kolega Brok o poslovniku. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege kroz e, grešku u suradnju sa podnositeljem zahtjeva i e, s obzirom na prijevo želim ukazati na to da se u točki 14 e, u drugoj rečenici piše and the preparation of personalized targeted measure, a ne introduction. Mislim da se onda glasa na taj način. Da, meni su već e, to ukazali i to je izmijenjeno. E, glasovanje prvi dio za, drugi dio, ne, pardon, protiv, suzdržani, prihvaćeno. Drugi dio, ko je za, protiv, suzdržani, prihvaćeno. E, se cijela odluka, prvi, ko je za, protiv, suzdržani, prihvaćeno. Sad dolazimo do odluke oko um, rezolucije o uh, stanja u Siriji. Ja se nadam da svatko uh, će naći predloge svog kluga zastupnika vezano u stanje u Siriji. Imamo zajedničku odluku šest klubova zastupnika. Prvo izmjena dva, koja je za, protiv, suzdržani, prihvaćeno.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 Cijela odluka kao takva koja je za, protiv, suzdržani prihvaćeno. Sada dolazimo do e, situacije u Egiptu, zajedničko e, odluku šest klubova zastupnika, prvo je amandman 2 koje je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Zatim stavak 9, original tekst, drugi dio za, protiv, suzdržanih. To ću dati ispitati, otvaram e, glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno. To je prihvaćeno. Drugi dio koji je za, protiv, suzdržani, prihvaćeno. E, amandman jedan. za, protiv, suzdržani. To je također nepregledno. Preispitujem elektroničkim putem oko zahtjeva 1. Jesu li svi glasovali? Glasovanje zaključeno. Prihvaćeno. Zahtjev 3. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. I cijela odluka, cijela rezolucija. Za, protiv, suzdržani, prihvaćeno. Zatim, e, odluke oko sastanka na vrhu EU-Rusija. Imamo prvo odluke e, kluba zastupnika zelenih. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Sad dolazimo do zajedničkog e, zahtjeva pet frakcija za, protiv, suzdržani, prihvaćeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, prihvaćeno. Zahtjev dva. za, protiv, suzdržani, odbijeno. Zatim stavak 5, originalni tekst za, protiv, suzdržani, prihvaćeno. Zahtjev 1, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Zatim 6, originalni tekst u drugom dijelu za, protiv, suzdržani, prihvaćeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, prihvaćeno. Zatim cijela rezolucija za, protiv, prihvaćeni, e, prihvaćeno. Sada dolazimo do odluke u odnosu na izvješće napretku 2013. Bosnija i Hercegovina. Imamo e, prijedlog e, vanjsko-političkog odbora zahtjev 12 koje je za, protiv, suzdržani prihvaćeno četiri u ime e, otvoren poimenično glasovanje. Jesu svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno stavak 9, original tekst, prvi dio za, protiv, suzdržani prihvaćeno, drugi dio za, protiv, suzdržani. To ću preispitati. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Angenomen. Paragraf 10 nam. Usvaja se. Stavak 10 i poimenično otvaram glasovanje. svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Amandman peti. Poimenično otvoram glasovanje. Nisu svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbilja se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman prvi za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti, poimenično, otvaram glasovanje. Svi su glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman drugi povučen. Stavak 29. u dva dijela, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8. koji za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman treći, dva dijela. Prvi dio koji za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Molim provjeru elektroničkim putem. Drugi dio amandmana trećeg. Otvaram glasovanje. Vi svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman sedmi. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Vi svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 16. Poimenično otvoram glasovanje. Svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. U napona C u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Molim elektronsku provjeru, otvaram glasovanje za drugi dio. Jako je teško ovdje jer e, preko puta sebe ne vidim nikoga ko za zelene govori kako glasati. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 9 za, protiv, usvaja se. Rezolucija u cijelini, molim poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sad se radi o prijedlogu rezolucije. Gospodin Poselt, imate nešto za reći? Molim vas da prihvatite e, kršenje pravila. Niko nema takve zasluge u Bosni i Hercegovini kao kolegica Paki nakon što je njezino izvješće ovdje prezentirano u domu. Mislim da joj treba zahvaliti za to e, njezino zalaganje koje traje desetljećima. Kolegica Pak, dobit ćete sigurno veliki buket cvijeća šesto cvjetova. Sada dolazimo do eh, rezolucije oko bivše Jugoslavijske republike Makedonije. Imamo odluku vanjsko-političkog odbora, amandman 4 za, protiv. Ja više ništa s tim ne mogu napraviti, dragi ljudi. Ko je za? Protiv. Zahtjev prihvaćen. E, amandman 2 za, protiv, suzdržani prihvaća se. E, stavak 22, original tekst, prvi dio za, protiv, suzdržani prihvaćen. Drugi dio za, protiv, suzdržani prihvaća se. Stavak 32, original tekst, dva dijela. Prvi dio koje je za, protiv, to ću preispitati, vjerojatno, vjerojatno se odbija, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Odbija se. Drugi dio ko je za? Protiv? Suzdržani prihvaća se. Stavak 50. Originalni tekst. Prvi dio ko je za? Protiv? Suzdržani prihvaća se. Drugi dio za? Ko je protiv? Suzdržani prihvaća se. Amandman 3 je povučen, stavak 51, originalni tekst, prvi dio koji je za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Za amandman 3 koji je za, protiv, prihvaća se e, šest, za, protiv, suzdržani, odbija se. Paragraf 58, originalni tekst u dva dijela. Prvi dio koji je za, protiv, suzdržani, prihvaća se drugi dio za, protiv, suzdržani, prihvaća se drugi dio, preispitujem drugi dio, otvaram glasovanje, jesu li svi glasovali, zatvaram glasovanje, odbija se. Stavak 59, originalni tekst, prvi, dva dijela, prvi dio koji je za, protiv, Suzdržani prihvaća se. Drugi dio poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoren glasovanje. Prihvaća se. E, Amandman 7, poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoren glasovanje. Odbija se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. Cijela rezolucija, poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoren glasovanje. Prihvaća se. Zatim dolazimo do odluke oko e, izvješća 2013. o Crnoj Gori. I ovdje imamo amandman 1 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Traži se preispitivanje, otvoran glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 3. Ko je za? Protiv? I to ću preispitati otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali? zatvoren glasovanje. Usvaja se. Amandman četiri u dva dijela. Prvi dio koji je za, protiv, suzdržani prihvaća se. Drugi dio za, protiv. To ću preispitati. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Amandman 5. Ko je za? Protiv? Mislim da je to e, na knap da otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 6 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Za amandman 2 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 7 pojmenično glasovanje, otvoren glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Cijela rezolucija, pojmenično glasovanje, otvoren glasovanje. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Prihvaćeno. Do, zatim dolazimo oko, do rezolucije oko iskorjenjivanja genitalnog sakrećenja žena i djevojaka e, vezano e, uz paragraf 4 koje je za, protiv, suzdržani prihvaća se. Zatim urna izjava D u dva dijela, prvi dio koji je za, protiv, suzdržani prihvaća se i drugi dio za, protiv, suzdržani prihvaća se. Cijela rezolucija e, traži se zapravo prispitivanje drugog dijela. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Cijela rezolucija koja je za, protiv, suzdržanih, prihvaća se. Sada još dolazimo do odluke oko na JADES 2, akcijski program za podršku transporta kopnenim vodama, e, paragraf 3, originalni tekst za, protiv, suzdržani, prihvaća se. E, Amandman 2, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Amandman 1. koji je za? Protiv? Suzdržanih? Odbija se. Zatim stavak 11. Originalni tekst. Za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se. E, amandman 3. pojmečno glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Cijela rezolucija, pojmično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Prihvaća se. Svima želim e, dobar put kućama ili dobar tek e, za oni koji neće sudjelovati u objašnjenju glasovanja i molim sve kolegice i kolege da e, brzo napuste prostoriju. Ako to ne bude uspjelo, ja ću rado i prozvati neke kolege. E, sada dolazimo do pojašnjenja glasovanja. Počet ćemo sa pojašnjenjem oko glasovanja točaka o kojima smo danas glasovali. Prvo izvješće gospodina Baha